Dokumenti e, nalaze se na posebnoj web stranici parlamenta. Predsjednik je nominaciju prenio na odbor za predstavke. Odbor će organizirati saslušanja 3.12.2019. godine, a koji stoje, e, otvoreni su za sve zastupnike. Sada vezano uz poslovnik. Izvolite. Gospodine predsjedavatelju, hvala vam lijepa. Zahtjev vezano uz poslovnik uobičajeno je da se prije glasovanja e, da se koristi zvonce. Nekoliko kolegica i kolega jučer tijekom glasovanja nisu bili na vrijeme nazočni upravo zato što se nije čulo zvonce u zgradi parlamenta. Čini se i nekako se govorka o tome da e, se nije htjelo prekinuti gospodina Junkera i njegov govor. Nadam se da to možete demantirati i mogu samo istaknuti e, da je to razlog zbog čega kolegice i kolege nisu mogli doći na češnje glasovanje. Gospodine Veder, vi niste jedini koji ste se obratili službama parlamenta, a svakako će se razmotriti ovo pitanje. E, sada želim pozdraviti gospodina Georga Ceretelije, predsjednika parlamentarne skupštine Organizacije za europsku sigurnost i suradnju e, na počasnoj tribini, a isto tako e, ga želimo srdačno pozdraviti u našem domu. Gospodine Cereteres, doista je čast pozdraviti vas ovdje tijekom vašeg posjeta u Strasburu i želim vam uspješne pregovore u Europskom parlamentu. Sada prelazimo na glasovanje. E, dakle, e, proračun za 2020. godine, međutim za većinu, e, stavaka je potrebno je 375 glasova, dakle apsolutno većina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 zasebnih, dakle 1069 koje je za amandman, protiv, odbije se 1070 za, protiv, suzdržani, odbije se 1078 za, protiv, suzdržani, odbije se 1079 za, protiv, suzdržani, odbije se 963 za, Mm, dvojili netko oko amandmana 1079? Ne. Odbija se. Dakle, provjera 1079, e, otvoram glasovanje. Jesu li svi dali svoj glas? Zatvaram glasovanje. Odbija se. 963 za, protiv, suzdržani, odbija se. Poslovnik, primjedba poslovniku, izvolite kolega. Hvala, gospodine predsjedavatelju. Ja bih vas zamolio da budete sporije jer prevoditelji ne uspijevaju. E, dakle, vas uloviti i oni koji ne razumiju njemački ne mogu vas pratiti. Hvala. Da, meni su to službe dojavile i mi ćemo se upravo prilagoditi ovom zajedničkom e, zajedničkoj brzini. 964 za, protiv, suzdržani odbije se. 902 za, protiv, sudržanih usvoja se. 138 e, time otpada 130 za, protiv, sudržanih odbije se. 991. Elektronska provjera, otvoren glasovanje. Jesu li svi dali svoj glas? Zatvoren glasovanje. Odbije se. Zapravo je dovoljno i se, zapravo osnovna provjera, ne morate odmah izazivati revoluciju ako imate bilo kakav dojam da moj E, procjena nije dobra. 266 za, protiv, suzdržani, odbija 267 za, protiv, suzdržani, odbija 1105 za, protiv, suzdržani, usvaja Time 269, pa, 1106 za, protiv, suzdržani, usvoja se 270 se ne da. 1107 za protiv sudrženih. usvoja se ne razmatra se 23 za protiv sudrženih. usvoja se 1042 time se ne razmatra 1034 za protiv sudrženih. odbija 32 za protiv sudrženih. Usvaja se 1033, ne razmatra se. Amandman 5 za, protiv, sudržani. Usvaja se 1036, tim se ne razmatra. 1113 za, protiv, sudržani. Usvaja se, time se 1045 ne razmatra. 1264 za, protiv, sudržani. Usvaja se. 999 e, tim se ne razmatra, 522 za, protiv suzdržanih odbija se 554 za, 522 provjera, otvoren glasovanje. Jesu svi dali svoj glas? Zatvoren glasovanje. Odbija se. 5-5-4 za. Protiv sudržani odbija se. 4-3-4 za. Protiv sudržani odbija se. 4-3-5. Provjera. 4-3-4. Otvrano glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvrano glasovanje. Odbija se. 435 za, protiv, suzdržanih, odbija se. 436 za, protiv, suzdržanih, odbija se. Prelazimo sada na naslov 1b, blok 2, poimenično glasovanje, otvoreno glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvoreno glasovanje. Usve se. Amandman 909 za. Protiv. Sudržanih. sve se. 996. Time se ne zamatra. 262 za. Protiv. Sudržanih. Odbija se. 263 za. Protiv. Sudržanih. Odbija se. 1201 poimenično. Otvaram glasovanje. Su svi dali svoj glas? Jesu li svi glasovali? ne glasovanje. U sve se 989 i 280, time se ne razmatra, 559 za, protiv suzdržanih odbija se, 912 za, protiv suzdržanih usvaja se, 1001, time smo riješili 102, Poimenično otvoreno glasovanje. Jesu li svi dali glas? Zatvoreno glasovanje. Odbije se. Amandman 699 za protiv suzdržanih usvaja se 560 i 1000 prvi dio time se ne razmatra naslov 2 blok 3 Poimenično glasovanje otvaram. Jesu li svi dali svoj glas? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 1077 za, protiv, suzdržani, odbija se. 998 za, protiv, suzdržani, odbija se. 1080 za, protiv, suzdržanih, odbija se. 1081 za, protiv, suzdržani, odbija se. 984 za, protiv, suzdržani, odbija se. 1045 za, 5 protiv, suzdržanih, odbija se. 1203 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. 1003 ne razmatra se. 1206 za, protiv, u sve se. Jedan. Mm, Smatra li da nije dao svoj glas 1209. Oprostite, 1029 ne razmatra se. 1030 za, protiv, Suđeni. odbija se. 1027 za, protiv, suđenih odbija se. Želite da provjerimo? Provjera 1027. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? za glasovanje. Odbio se. Gospodine Forman, izvolite. Gospodine predsjedavatelju, ovo je smiješno. Ne možemo pratiti e, ovo glasovanje. Sve je prebrzo. Prevoditelji, prevoditelji ne mogu pratiti ovaj tempo. Morate usporiti doista smo teško radili na ovom proračunu i e, moramo biti sigurni da ispravno glasamo svemu. Još jednom, dame i gospodo, nastojaću. ću. Kolege, ukoliko ne želite saslušati moje odgovore, onda sigurno nećete ništa razumjeti. Dakle, shvatio sam da je engleska kabina sporija no što je to inače slučaj. 1027 odbije se. 561 poimenčno otvoreno glasovanje. Am alle abgestimmt? Jesu li svi dali svoj glas? Zatvaram glasovanje. Odbije se p 2 poimenično otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbije se. 1050 za, protiv, suzdržani, odbije se. Blok 4, naslov 3, poimenično otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvoje se. 986 za, protiv, suzdržani, odbije se. 1229 za, protiv, suzdržanih, usvoje se. 987 ne razmatra se, 1047 za, protiv, suzdržani, odbija 308 za, protiv, sudržanih usvaja 141 ne razmatra se. 1226 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. Time se ne razmatra 1048. 1082 za, protiv, sudržanih odbija se. 927 za, protiv, sudržanih usvaja se 988, ne razmatra se. 925 CP1 za, protiv, suzdržanih usvaja se. 1037 ne razmatra se. 1038 za, protiv, suzdržanih Odbijese. 145 za, protiv, suzdržanih odbija 1.2. 1 provjera 145. komana. glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvoram. Odbije se. 1, 2, 4, 6 za. Protiv. Suzdržani. Osvaj se. vera. 1, 2, 4, 6. Otvoram glasovanje. Jesu li svi dali svoj glas? Zatvoram glasovanje. usvoje se. 1222, tko je za, protiv, suzdržanih, usvoje se. 149 ne razmatra se. 1223 za, protiv, suzdržanih, usvoje se. 150 ne razmatra se. 151 za, protiv, suzdržanih, odbije se. Provjera 151. dana, otvaramo glasovanje. svi, dobro smo glas. Zatvoren glasovanje. Odbije se. 152 za, protiv, suzdržani, odbije se. 806 CP1 za, protiv, u sve se. 153 ne, razmatra se. 454 za, protiv, u sve se. 154 ne razmatra se. 1263 za, protiv, suzdržani, u se. 616 eh, ne razmatra se. Naslov 4, blok 5, eh, poimenično glasovanje, otvoreno glasovanje. Jesu li svi dali svoj glas? za. glasovanje. Usve se. 539 za, protiv, sudržanih odbjeseni. 360 za, protiv, suzdržanih usvaja se 549 ne razmatra se 1040 za protiv suzdržanih odbija se 1039 za protiv suzdržanih odbija se 1041 za protiv suzdržanih odbija se 1042 za protiv suzdržanih odbija se identični amandmani 579 i 1043 Poimenično glasovanje, otvoreno glasovanje. Jesu li svi dali svoj glas? Zatvaram glasovanje. Odbije se. Identični amandmani 580 i 1044 za, protiv, Sudržanih. Odbije se. 1215 za, protiv, Sudržanih. usvaja se. 146 ne razmatra se. 147 za, protiv, suzdržanih, odbija 589 za, protiv, suzdržanih, odbija 1265 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. 591, ne razmatra se. 592, poimenično, otvoreno glasovanje. Jesu li svi dali svoj glas? Zatvoran glas. Odbije se. 1075 e, poimenično otvoreno glasovanje. Jesu li svi dali svoj glas? Zatvoreno glasovanje. Odbije se. 516 za, protiv, suzdržani, odbije se. 246 za, protiv, suzdržanih, odbija se. 765 za, provjera 246, prva on bana 246, otvoren glasovanje. li svi dali svoj glas? Otvoren glasovanje. Odbije se. 765 za, protiv, sudrani Odbije se. Provera 765. amandmana. Otvaram glasovanje. Jesu li svi dali svoj glas? za glasovanjem. Odbije se. 328 za, protiv, suzrani, usvesen. 403 za, oprostite, 403, ne razmatra se. Naslov 5, komisija, blok 6, pojemnično glasovanje, otvoreno glasovanje. Jesu li svi dali svoj glas? Zatvoreno glasovanje. Usve se. 595, pojemenično, otvoreno glasovanje. Jesu li svi dali svoj glas? Zatvoreno glasovanje. Odbije se. 1061 za, protiv, suzdržanih, odbije se. 1062 za, protiv, suzdržanih, odbije se. 1063 za, protiv, suzdržanih, odbije se. 1064 za, protiv, suzdržanih, odbije se. 1065 za, protiv, suzdržanih, odbije se. za, protiv, suzdržani, odbije 1067 za, protiv, suzdržani, odbije 1068 za, protiv, suđenih odbije Blok 7, dakle, parlament za, protiv, suđenih usvoje 628 za, Kolegice, izvolite. Pozdravljam vas. Da, zapravo nismo bili u mogućnosti glasovati o tome. Dakle, kad je riječ o bloku 7, nismo imali poimenično glasovanje, zbog toga je bilo dovoljno dignuti ruku 6-2-8 za protiv suđenih odbija se. 6-3-6 za protiv suđenih odbija se. 6-4-6 za protiv suđenih odbija se. 6-4-7 za protiv suđenih odbija se. Naslov 5, Evropski sud, blok 8 za protiv suzdržani sve se. Naslov 5, Rezervski sud, blok 9 za, 9 protiv, u sve se. Europski gospodin socijalni odbor, blok 10 za, protiv, u sve se. Odbor regija, naslov 5, blok 11 za, protiv, u sve se. Naslov e, peti, Europski ombudsman, blok 12 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. Naslov pet, e, nadzornik zaštite podataka, blok 13 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. služba službe za vanjsko djelovanje, blok 14 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. Amandman 204 za, protiv, suzdržani, se. 678 ne razmatra se, 205 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 679 ne razmatra se, 680 za, protiv, suzdržani, odbija se. 208 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 681 ne razmatra se, 209 za, protiv, suzdržanih Usvaja se. Sad ste bili, gospodine Forman, prebrzo. 682 ne razmatra se. 221 za protiv u usvaja se. 683 ne razmatra se. 1250 za protiv Sužani. usvaja se. 684 i 250, tim se ne razmatraju. Imamo još jedan, e, dakle, dakle izvan VFO-a, to je amandman 1046, e, riječ je o izdacima za protiv u svese. se. Provjera, otvoreno glasovanje, 1046. Jesu li svi dali svoj glas za tamo glasovanje? Odbija se. Potom, pilot projekti i pripremne e, akcije, blok 15, tko je e, dakle, otvoreno glasovanje, riječ je o pojedinačnom glasovanju. Jesu li svi dali svoj glas? za glasovanje. damit I, dakle, sve mjere ne se, a sada državni tajnik Tilkajnen u ime vijeća. Izvolite, imate riječ. Mr. President, honorable... Gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici, dame i gospodo, Europski parlament je upravo usvojio amandmane na e, stajalište komisije o nacrtu proračuna za 2020. godine. Primio sam na znanje razlike u stajalištima naše dvije institucije kao posljedica toga u svom svojstvu predsjednika vijeća slažem se da predsjednik Europskog parlamenta sazove odbor za mirenje kako se traži u točki 3 stavka 24 u članku 314 ugovora o funkcioniranju Europske unije. Hvala vam. Hvala državni tajniče. Dakle, ići ćemo sada e, na mirenje. Završno glasovanje nije potrebno. Sada prelazimo na izvješće kolegice Holmajera i kolegice Gabriela Rubijal. Članak prvi, dakle stavak prvi, e, amandman prvi, tko je za? Protiv? Još jednom, tko je za? Amandman broj jedan, protiv? Suženi. Odbija se. Amandman 2, poimenično, otvoreno glasovanje. Jesu li svi dali glas? tom glasovanje. Odbije se. 43 za. Protiv. Sudrženi. Odbije se. 44 za. Protiv. Sudrženi. Odbije se. 45 za. Protiv suzdržanih odbjese. 46 za, protiv suzdržanih odbjese. 3 za, protiv suzdržanih odbjese. 22 za, protiv suzdržanih odbjese. se. E, originalni tekst ne razmatra se. 4 za, protiv suzdržanih Odbija se. 34 poimenično otvoreno glasovanje. Jesu li svi dali svoj glas? Otvoreno glasovanje. Odbijen. 74 za, protiv, suženi odbije se. 75 poimenično otvoreno glasovanje. Jesu li svi dali svoj glas? Otvoreno glasovanje. Odbije se. 76 poimenično otvaram. Jesu li svi dali svoj glas zatvornom glasovanjem? Odbija se. 24 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 23 za. Protiv. Suzdržani. Sve se. Provjera 23, otvoren glasovanjem. Jesu li svi dali svoj glas? Zatvoren glasovanjem. Usve se. 42 To je za. Jeste svi dali svoj glas? Zatvoren glasovanjem. Usve se. 25 za, protiv, suzdržani, odbija se. 36 za, poimenično, otvaram. Su svi dali svoj glas. Zatvorno glasovanje. Odbija se. 38 poimenično, otvaram. Su svi glasovali? Zatvorno glasovanje. Sve se 39 poimenično. E, otvaram glasovanje. Su svi dali svoj glas. Zatvaram glasovanje. Odbije se. 35 poimenično. Otvaram. Su svi dali svoj glas. Zatvaram glasovanje. Odbije se. 26 za, protiv, suzdržanih od se. Pet, poimenično, tom glasovanjem. Jesu svi dali svoj glas? za glasovanjem. Od 27 u tri dijela. Prvi poimenično dio, otvorim glasovanjem. Jesu svi dali svoj glas? Zatvorim glasovanjem. Odbija se drugi dio. svi dali svoj glas, zatvaram glasovanje. Odbija se. Treći, treći dio, ne razmatra se. 28, tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 29, poimenično. Otvaram glasovanje. Svi dali svoj glas. Zatvaram glasovanje. Odbija se 30 poimenično. Otvaram glasovanje. Su li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. 57 koji za. Protiv. suženi Odbija se. 68 poimenično. Otvaram glasovanje. Su li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbije se. 58 za. Protiv. Suđeni. Odbije se. 6. Tko je za? Protiv. Suđeni. Odbije se. 60 poimenično. Otvorno glasovanje. Jesu li svi dali svoj glas? Zatvorno glasovanje. Odbije se. 61 za protiv, suzdržanih, odbije Sedam 7 za, protiv, suzdržanih, odbije 8 za, protiv, suzdržanih, odbije 67 za, protiv, suzdržanih, odbije se. 48 poimenično, otvorno glasovanje. Jesu li svi dali svoj glas? Zatvaram glasovanje. Odbije se. 9 za, protiv, suzdržani, odbije se. 10 za, protiv, suzdržani, odbije se. 49 poimenično otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvorim glasovanjem. Odbije se. 50 za, protiv, suđeni, odbije se. 59 za, e, poimenično. Otvorim glasovanje. Jesu li svi dali svoj glas? Zatvorim glasovanje. Odbije se. 11 za, protiv, suđeni, odbije se. 62. Pa, poimenično otvoreno glasovanje. Su li svi dali svoj glas? otvorenim glasovanjem. Odbija se 63 za. Protiv. suženi, sve se. 64. Provjera 63. kamadmana otvoreno glasovanje. Su li svi glasovali? Zatvorim glasovanje. Odbija se. 64 poimenično. Otvorim glasovanje. Su li svi dali glas? Zatvorim glasovanje. Odbija se. 65 za. Protiv. Suđeni. Odbija se. 52 za protiv, suzdržani, odbije se. 53 za, protiv, suzdržani, odbije se. 54 poimenično, otvoreno glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvoreno glasovanje. Odbije se. 55 poimenično, otvoreno glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvoram glasovanje. Odbije se. 56 za, protiv, suzdržani, odbije se. 41 poimenično, otvoram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvoram glasovanje. Odbije se. 37 poimenično, otvoram glasovanje. Su svi dali svoj glas? Zatvaram glasovanje. Odbije se. 12 za, protiv, suđeni, odbije se. 13 poimenično, otvoreno glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvoreno glasovanje. Odbije se. 14 poimenično, otvoreno glasovanje. Su li svi Zato na glasovanje. Odbije se. 15 e, poimenično. Poimenično, 15. amandman, na glasovanje. Su svi Zato na glasovanje. Odbije se. 47 za, protiv, suzdržani, odbija 69 za, protiv, suzdržani, odbija 71 za, protiv, suzdržani, odbija 17 poimenično otvoram. Jesu li svi dali svoj glas? Zatvorim glasovanje. Odbija 31. Poimenično otvoram glasovanje. 31. Amandman broj 31. Jeste svi dali svoj glas? Zatvoram glasovanje. Odbije se. 30. Članak 45. Originalni tekst za. Protiv. Suđeni. Usvoje se. 51. amandman, prvi dio, tko je za? protiv, suđenih odbija se. Drugi dio, za, protiv, suđenih odbija se. 72 poimenično otvoren glasovanje. Jesu li svi glasovali za glasovanje? Odbija se. 66 za, protiv, suđenih. odbija se. 70 za, protiv, suđeni, odbija se. 32 poimenično, otvoreno glasovanje. Su li svi dali svoj glas? Zatvoreno glasovanje. Odbijen. 19. amandman u tri dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, se. Drugi dio za, protiv suzdržan još jedno tko je za drugi dio protiv suzdržanih provjeram i nemamo nikakve znakove iz jednog od klubova otvaram sonjem. Jesu li svi dali svoj glas? s glasovanjem. Odbijeno. Treći dio za, protiv, suzdržanih. Odbija se. Treći dio provjera, otvoren gospodin. Jesu svi gospodin. zatvoren gospodin. Usvaja se. kada eto klub neki se probudi kod provjere onda se stvari mogu promijeniti. Amandman 20 e, poimenično otvaram glasovanje. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist... svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usve se. Potom 40. amandman, usmeni amandman, kolega Vilemsena, izvolite signal imamo. Usmeni amandman. Mnogi su htjeli to podupreti, ali se boje za posljedice civilnog društva i izbjeglica usmeni amandman, što znači da s amandman uključuje sljedeće. E, zamrzavanje svih plaćanja prema Turskoj, a usmjene amandman tiče se isključivane, dakle, osim e, pomoći civilnog društva i izbjeglicama do kraja invazije sjeveroistočne Sirije. Hvala vam lijepa. Vielen Dank, Herr Willumsen. Gibt es dagegen Einwände?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 to ćemo glasati, e, budući da to nije bio slučaj, za izvorni amandman 40. Tko je za, tko je protiv? E, mislim da je to teško procijeniti, pa ćemo zato to provjeriti elektronskim putem. Amandman 40. u izvornom obliku. Jeste li glasali svi? Zatran glasanje. Odbija se. Odbija se. Amandman 18. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 21. Amandman poimenično. Otvaram glasanje. Jeste li glasali svi? Zatvaram glasanje. Usvaja se. 16. Tko je za? Otvaram glasanje. Jeste li glasali svi? Zatvoram glasanje. Odbija se. Odbija se. 73. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. 33. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. Prema tome, sada o rezoluciji u cjelini poimenično otvaram glasanje. Jesu li glasali svi? Zatvoren glasanje. Usvaja se. Usvaja se. Sada dolazimo do izvješća Sarvama. I tu ćemo glasati u tekstu u cijelini, dakle cijelo odluci za protiv suzdržani usvaja se. A sada prijedlog rezolucije. Ovo je poimenično glasanje, otvaram glasanje o prijedlogu rezolucije. Zatvaram glasanje. Usvaja se. A sada prazimo na sljedeće izvješće Garisija Munza. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. A sada o prijedlogu rezolucije poimenično otvaram glasanje. Jesu li glasali svi? Zatvaram glasanje. Usvaja se. I e, sada prelazimo na rezolucije o sukladno članku 112. o pčelama glasanje dakle jedinstveno glasanje u cijelom tekstu. Dragi kolege, budući da ima puno novih zastupnika, htio bih vam sada dati informaciju, a to je da molim da ostavite karticu u tom aparatu sve dok se e, samo svjetlo ne e, ugasi jer u protivnom ako izvatite karticu ranije vaše glasanje se neće uzeti u obzir.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 kako bismo poštovali brzinu kojem ste glasali, molim sada da izađete tiho iz dvorane kako bismo prešli na obrazlaganje glasanja. Oprostite kolege. Oprostite. Sad ću dati riječ povjereniku na ovo pitanje u ime komisije vezano za rezoluciju koja je usvojila Europski parlament ishodno postupovnim eh, pravilima i članku 368 eh, i s obzirom na ovlasti komisije eh, moram reći da je stalni odbor rekao da je Europski parlament dakle odbio ovu mjeru i da će se ojačati e, procjena vezano za jače probleme za pčele medarice i da će se sada pokazati da možemo dalje zaštititi pčele. Oprostite povjereniče, ja sam ovdje bio pogriješio. pa molim dakle kolege da tiho izađu iz dvorane ako neće sudjelovati u obrazlaganju glasanja. A ja ću sada pozvati kolege da dođu bliže ako želite E, uzeti riječ, a onih koji ne žele, molim ostati neka tiho izađu iz dvora. So. Herr Kollege Kolega Galer. Kolega McAllister. Gospođa Kalnijete. Gospodine Weber. Frau Kollegin Metzola.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 Sada obrazloženje glasovanja. A na prvom mjestu, kad je riječ o izvješću kolegice Holmer i Gabriel Rubijal, a riječ je o općem proračunu Europske unije za 2020. godine, svi dijelovi. Počet će kolega Lundgren. Tack så mycket för eh, Vi har precis Puno vam hvala na riječi. Upravo smo glasali o općem proračunu. Moja stranka je glasala protiv. To znači da se novac rasipa. Goleme količine novca se rasipaju u ovom domu. Nismo uzeli u obzir činjenicu da Ujedinjena kraljevina odlazi. Trebamo smanjiti proračun, a stalno pozivamo na povećanje proračuna. To je potpuno bacanje novca u različitim institucijama i to postaje sve ozbiljnije. Revizorski sud je otkrio da vijeće ministara koristi više od milijuna kruna na 4000 flaša šampanjca da samo pune svoje vinske podrume da jedu e, obroke od tri slijeda i to sve plaćaju novcem od našeg poreza e, također su potrošili tri tisuće na dizajnerski namještaj ovome mora doći kraj kolega Lomberi, kolega Bitikofer gospođo kolegice McGuinness, kolega Karas. So, vielen Dank, Herr... Hvala lijepo, kolega Lundgren. Kolega Keller. Just wanted to explain there in connection with... Samo sam htio objasniti da sam posjetio Palestinu i da morate vidjeti iz prve ruke utjecaj te okupacije na tu zemlju. Stoga predlažem da se ulože svi mogući napori da se ponovo financira umra jer posljednjih godina je sustavno podrivano rješenje sa dvije države e, da bi se riješila mirovna kriza na Bliskom istoku, a to ima duboke posljedice za građane koji žive u e, Palestini i Gazi. Stoga treba obnoviti financiranje pitanje, a pozivam na eh, i SAD i Ameriku da se i oni vrate za stol i podrže Omru to ima vrlo loš utjecaj koji utječe na djecu koja idu u školu, programe za izbjeglice. Ovo je optužnica protiv SAD-a i Izraela. Ako podržimo te rezove, onda smo sučesnici u podrivanju osnovnih ljudskih prava u Palestini. Hvala kolega Ja sad eh, molim kolega Kolega Čološ. Hvala vam. Hvala vam, kolega Kelher. Kolega Weimers, imate riječ. Hvala, gospodine predsjedniče. Ja glasujem protiv eh, ovog općeg proračuna zbog toga što je preširok i apsolutno je razbacivački sporazum, a ključni zadaci četiri slobode mogu se financirati sa daleko manje sredstava. Razlog e, zbog čega vam se obraća na njemačkom jeziku jest e, da želim iskoristiti upravo ovu priliku da Manfredu Weberu, predsjedniku EPP-a i postaviti mu sljedeće pitanje. Sigurno, gospodine Weber, želite kao konzervativac eh, zadržati poreze na razumljivoj razini i prihvatljivoj razini, ali zbog čega ste upravo Interrail u visini od 25 milijuna eura za mlade Evropljane stvorili ovo kao poklon, zbog čega jest eh, ovo socijalistička, eh, zapravo i socijalistička ideja uopće došla do vas. Porezni obveznici bi zaista imali koristi od toga da e, protiv ovog socijalizma iskoristite sva svoja oružja. Hvala kolega Weimers. Jednu minutu ima kolega Pospišil. Pane predsedo, Hvala. Podržao sam nacrt proračuna jer ima puno pozitivnih trendova u njemu. Ono što je nama važno je Frontex više sredstava za Frontex, a i za Erasmus. To je važan program koji podržava mobilnost mladih i obrazovanje, što je jako dobar neizravan instrument za borbu protiv nezaposlenosti mladih. Ono što je meni važno je da se petina proračuna e, troši na programe za okoliš i za borbu protiv klimatskih promjena. Mi sada razgovaramo o tome da li se Europska unija bori protiv klimatskih promjena. Ovaj proračun pokazuje da da, to radimo. Zato podržavam taj proračun i nadam se da će ove rasprave dovesti do odobravanja proračuna od strane institucija. Hvala. Hvala kolega Pospišil, kolega Karti. Hvala dopredsjedniče. Ne mogu podržati ovaj izvještaj jer se stavlja naglasak na vojna pitanja. Irska je neutralna država i na to smo ponosni. Nije ispravno da Evropska unija pritišće naši Irsku da idemo u smjeru europske vojske. Mi se namjeravamo boriti protiv toga i zato to ne možemo podržati. Hvala. Hvala je pane Hvala kolege građani. Podržala sam nacrt proračuna za 2020. godinu jer uključuje važna rješenja koja podržavamo, na primjer program Erasmus, obrazovanje mladih, mobilnost mladih. To je ono što nam treba već šest godina Europska unija je podržala 14 milijuna novih radnih mjesta za nezaposlene zahvaljujući proračunu. Neki prijedlozi su odbačeni, na primjer zajednička poljoprivredna politika. Neki ljudi su to htjeli obustaviti, ali to smo odbacili jer nam je ta politika potrebna Upravo suprotno, složili smo se e, zaustaviti e, financiranje predpristupnih pregovora s Turskom, što je dobro, ali ne možemo obustaviti aktivnosti koje podržavaju e, mlade u Turskoj, civilno društvo i demokraciju u Turskoj. Hvala. Hvala kolegice Šojdrova. Moram vas upozoriti da nije običajno da sa tribina dobivamo e, pljesak. Kolega Le Breton, izvolite. Hvala. Kao kolege iz stranke Rassemblement National ja sam glasao protiv članka sedmog kojim se traži da se ukine zajednička poljoprivredna politika ZPP svakako možemo kritizirati ali e, nije u redu da se to zamijeni sa time da svakog da jednog dana će svakako e, sve zemlje imati poljoprivrednu politiku u nadležnosti ali za sada još uvijek zajednička poljoprivredna politika postoji i trebamo je poboljšati. Ali mislim <clears throat> da trebamo ograničiti svote koje se moraju izdvojiti za velike a poljoprivredna dobra, a da se trebaju izdvajati e, više za mala poljoprivredna gospodarstva koje su jedno od obilježja francuske poljoprivrede. Hvala kolega Sada riječ kolegica Aguilera. Gracias, presidente. Hvala. Ja sam glasala za proračun za sljedeću godinu jer je ambiciozan i ima određene programe. Ja vjerujem u zajedničku poljoprivrednu politiku. Vjerujem da se više sredstava mora izdvojiti za zajedničku poljoprivrednu politiku. Ne želimo